Ako nema primjedbi, onda smatramo da je dnevni red usvojen. Pozdravljam predstavništvo eminentnih predstavnika iz Litavskog predsjedništva s jedne strane. Pozdravljam Son Labua, koja koja je tamo stigla ranije. Pozdravljam i glavnog direktora komisije koji sjedi, ne znam točno gdje. Eto ga. U redu. U košulji, u punoj formi. Tijekom pregovora je izgubio svoj sako. Vrlo dobro. Nalazimo se u dvorani koja je dvorana za miranje koja nije idealna što se tiče rada odbora, no budući da se radi o tome da trebamo vidjeti sve zaključke pregovora tijekom proračunskog postupka za ovu godinu, to je ipak dobro mjesto. Pozdravljam i goste Uskoro ćemo dobiti i ovdje kao goste zaslanstvo portugalske televizije, no oni još uvijek nisu ovdje, tako da ćemo ih pozdraviti kada stignu. Oni trenutno snimaju reportažu o portugalskim zastupnicima. O portugalskim zastupnicima u odboru za proračune. S druge strane, što se, kad se radi o priopćenjima predsjednika, želim vašu pažnju usmjeriti prije svega na parlamentarni tjedan 2014. godine od 20. lipnja 2014. godine, dakle taj tjedan. Zašto? Znate da smo već e, za, za tri konsekutivne godine organizirali interparlamentarne razgovore sa našim nacionalnim kolegama. U zadnje dvije godine smo službeno imali te sastanke tijekom postupka koji se zove postupak europskog semestra. To je vrlo zanimljiv trenutak što se tiče parlamentarnog nadzora europskog semestra i to je u onom trenutku kada je komisija predstavila svoje, svoje godišnje izvješće o rastu i kada onda Europsko vijeće u ožujku stvara odgovarajuće preporuke za pojedine države članice. A u međuvremenu zastupnici Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta imaju mogućnost izraziti svoja mišljenja. Krajem lipnja je predviđena ta konferencija, ona će biti od posebnog značenja zato što ćemo u tom tjednu tijekom tri dana ujediniti upravo tu međuparlamentarnu konferenciju koja ima na neki način neslužbeni međuinstitucijski karakter i parlamentarnu konferenciju koju predviđa članak 13. fiskalnog pakta, sporazuma o rastu, kojim ćemo ujediniti predstavnike nacionalnog parlamenta i Europskog parlamenta Radit će se o 25 država članica, od 28, koji će se koji su se prije danas sastali u Vilniusu i koji će se idući put sastati e, unutar e, te konferencije, dakle tijekom parlamentarnog tjedna sljedeće godine. To će se održavati u Briselu, ovdje, kod nas i već sad vas obavještavam, a još ću vas na to podsjetiti, da je vrlo važno da zastupnici Europskog parlamenta budu prisutni i to posebice što se tiče poslijepodneva. Biće jedno poslijepodne tijekom tih tri dana koje ćemo posvetiti razmjenama između odbora za proračune nacionalnih parlamenta i našeg odbora. Biće tu i drugi sastanci, sastanci odbora za gospodarstvo, za zapošljavanje koji to organiziraju zajedno s nama. Imat ćemo jedno posebno zasjedanje samo za nas i stoga je vrlo važno da na tom sastanku budemo mnogobrojni te da postoji dakle kako kakvoća, tako i količina. I to od strane e, svih zastupnika. To kažem prije svega ovdje za predstavnike novinara, medija. Moramo odobriti zapisnike sa sjednica održanih 17. i 22. listopada. Kao što je uobičajeno, ako nema nikakvih primjedbi, onda ćemo smatrati te zapisnike odobrenima. I prelazimo na točku dnevnog reda broj 4, što se tiče miranja u proračunskom postupku. Vrlo ću kratko sažeti što se dogodilo, a zatim će naš kolega Jensen mi još me još nadopuniti, a isto tako Imamo još zastupnicu kolegicu koja je bila zadužena za ovo pitanje, ali koja ne može trenutno biti s nama jer je morala biti u svojoj e, državi članici. Mnogi od vas su bili prisutni kao zastupnici Europskog parlamenta na tom sastanku. Mislim da zapravo svi, osim izvjestitelja u sjeni europskih pučana, loši učenik koji nije radio tada cijelu noć, ali svi drugi su bili prisutni. Naravno, to je bilo zatvoreno za javnost, e, samo su tu bili predstavnici još e, drugih dviju institucija. Kao sažetak, pregovori su bili dugački i to beskorisno dugački po mom mišljenju. U smatram da ćemo, da moramo iz toga naučiti neke lekcije u miru i to će morati učiniti sve tri institucije i da ćemo iz toga morati izvući preporuke za naše nasljednike, za buduće zastupnike Europskog parlamenta, jer 17 sati pregovora bez prestanka od 11 sati uh, ujutro do kasno u noći, 4 ujutro, da bismo vidjeli da smo uspjeli postići povećanje od 500 milijuna eura. To je zapravo nešto što smo mogli vidjeti u sat vremena, dakle bilo je tu 16 sati pregovora previše. Nesumnjivo postoji tu određena određena sporost. Objektivno gledano, to je bilo tako, no Krajnji ishod se po mom mišljenju može smatrati prihvatljivim što se tiče naše strane Europskog parlamenta. U svakom slučaju je taj stav prihvatilo i zaslanstvo Europskog parlamenta na tom sastanku, a moram vas podsjetiti da sukladno postupku koji predviđa ugovor, to nije bilo izaslanstvo odbora za proračune, već je to bilo izaslanstvo koje je bilo sačinjeno od zastupnika koji su dio konferencije predsjednika. Iz očiglednih razloga većina tamo predstavljenih osoba su bili isto tako zastupnici u odboru za proračun, ali ne svi. I prema ugovoru, ako se nađe zajednički sporazum u postupku za miranje. To nismo uspjeli postići prošle godine, ali smo to uspjeli postići ove godine. I zatim voditelj izaslanstva potpisuje, dakle, potreban je službeni fizički potpis u ime Europskog parlamenta. Ministar koji predsjeda vijećem potpisuje ime vijeća. I zatim se ishod mirenja izravno šalje na glasovanje na plenarnoj sjednici. To je postupak koji je potpuno se drugačiji nego običajnog postupka. Nećemo danas popodne glasovati o proračunu za sljedeću godinu. Već ćemo imati samo jedno glasovanje, to glasovanje će biti na plenarnoj sjednici i to glasovanje će se odnositi na ishod postupka mirenja. To glasovanje će se prema ugovorima smatrati kao pozitivnim ako se usvoji, osim ako većina zastupnika Europskog parlamenta glasuje protiv tog ishoda. Dakle, negativna kvalificirana većina mora glasovati protiv. Čak i ako nećemo glasovati danas popodne o proračunu za 2014. godinu, glasovat ćemo o izmijenjenom proračunu broj 9, glasovat ćemo o korištenju instrumenta za fleksibilnost što se tiče kategorije broj 2, to jest kategorije, to naslova 1b, to je nešto što je što se tiče e, Cipra, što je već uključeno u proračun, ono što sam ja mislio o kategoriji 2, to je bio izmjeni proračun broj 7. I zatim ćemo naravno moći komentirati te rezultate. Ja osobno smatram da smo postigli to da smo pomirili dva zahtjeva koje su u načelu bila proturječna, ali to su bili politički zahtjevi koji su po mom mišljenju, dakle to je političko mišljenje, svaki zastupnik, svaki klub zastupnika može imati drugačije mišljenje o tome, no e, prema mom mišljenju to je nešto što nam se nameće u političkom i gospodarskom aktualnom kontekstu na razini Europske unije. Dakle, s jedne strane imamo proračunsku štednju, proračunsku disciplinu, ta disciplina se odnosi i na pravnu disciplinu. Uravnotežen proračun koji je izglasan mora se i na uravnotežen način primjenjivati. Proračun 2013. godine će se provesti na uravnotežen način. A rizik kojim smo se izložili prošle godine, malo smo tu skoro ba prešli granicu prihvatljivosti, tako što smo imali one, kreativan, ali opasan koncept suspendiranih plaćanja. Taj rizik, njemu smo se izložili ponovno i ove godine. Sa pitanjem koje se postavilo, hoćemo li moći podići sredstva za plaćanje koja su bila izuzetno visoka u ovom u ovoj zadnjoj godini višegodišnjeg financijskog okvira za do 2013. godine. To smo uspjeli i to je zahvaljujući našeg, našeg zalaganja. Mi smo prošle godine, kada smo glasovali o proračunu 2014. godine, dali dvije izjave o tome da moramo biti spremni povisiti odobrena sredstva za plaćanje tijekom proračunske godine pomoću izmijenjenih, proračun, e, e, proračuna ukoliko za to postoji potreba i zatim smo isto tako uvjetovali naše glasovanje o sporazumu o višegodišnjem financijskom okviru sa sporazumom Europskog vijeća da podigne sredstva za plaćanje prema gornjoj granici za 2013. 2013. godinu, dakle 11,2 milijardi. Neću se vratiti opet na to koliko je za to bilo potrebno napora, koliko smo morali inzistirati i boriti se za to kako bismo dobili drugu tranšu. Neću se vratiti na uvjete koje je vijeće ministra nametnulo kako, kako bi prihvatili 3,9 milijardi, sve je to sada rješeno i možemo se usput i razveseliti zbog činjenice da, kao što je to komisija i predložila, je Europski parlament postignuo tijekom godine 2013. godinu dodatna sredstva od 11,2 milijardi prema našim potrebama. To je nešto s čime smo zadovoljni, naravno ta sredstva su mogla biti još i veća, zato što se mora poštivati ugovor, moraju se poštivati sve pravne obveze. No, računi koji će pristići krajem ove godine će biti određene veličine i opteretit će sljedeća plaćanja. Ali, što se tiče kapaciteta Europskog parlamenta da pokrene vijeće za odobrena sredstva za plaćanje, to je ipak dosta dobro postignuće. Uspjeli smo, doduše Giovanni nije ovdje, što se tiče kraja izvršenja plaćanja za 2013. godinu i prije svega što se tiče nenadanih potreba za sredstvima koji, koji su nastali nakon našeg dogovora o višegodišnjem financijskom okviru, dakle to su tih 11,2 milijarde eura, koji su se odnosili na velike prirodne katastrofe, na poplave u Rumunskoj, Češkoj i e, Njemačkoj. Našli smo jednu dobru formulaciju prema kojoj 2,500 milijuna ćemo naći u okviru globalnog e, transfera od 500 milijuna eura sveukupno umjesto 400 milijuna eura koje je predložilo vijeće. Na taj način ćemo uštediti ovu razliku, tu razliku od onoga što je željelo vijeće, kako bismo ponovo potpisali nove ugovore o istraživanju i kako bismo ostvarili kontinuitet naše politike znanosti, dakle e, obzora 2020. u okviru e, europskih politika. Dakle, to je ono što se tiče 2013. godine. Što se tiče 2014. godine, tu je, konse, e, tu je vijeće snizilo za 1 milijardu prijedlog komisije. Parlament je usvojio amandmane kako bismo ponovno povratili tu milijardu eura koji odgovara zapravo gornjoj granici za 2014. godinu i tu smo uspjeli dodati 350 milijuna na 400 milijuna, dakle 750 milijuna. Dakle, zapravo smo uspjeli ostvariti polovicu razlike. Naravno, bilo je bolje da smo uspjeli ostvariti jednu milijardu eura. No, u ovom trenutnom kontekstu u kojem se nalazimo, to je ipak dosta vrijedno postignuće. Tajništvo bi nam trebalo reći u kojoj godini, ako će do toga doći, je Europski parlament uspio povećati za pola milijarde e, eura proračun. Kao što se sjećate, prošlih tri godine smo politički bili prisiljeni prihvatiti odobrena sredstva za plaćanje koje je predložilo vijeće. Ovaj put smo ostvarili podignuti ta sredstva za 500 milijuna eura. S jedne strane dakle, imamo proračunsku, proračunsku štednju, imamo disciplinu što se tiče poštivanja pravnih propisa, što se tiče upravljanja, jer ako se usporedi proračun koji sada imamo kao ishod ovog miranja sa načinom na koji je izvršen proračun 2013. godine postoji razlika od 9 milijarde, dakle 9 milijardi manje, to je 6 ili 7% manje. I nitko, po mom mišljenju, nitko od 28 država članica nije izglasalo proračun za 2014. godinu uz smanjenje od 6 ili 7%. Dakle, nitko u Europi ne može nama, Europskom parlamentu, institucije Europske unije, držati lekcije što se tiče proračunske discipline. Nekima je to e, žao, to je političko mišljenje, no stvar je takva kakva jest. I unatoč tome, uspjeli smo, naši izvjestitelji su uspjeli povećati sredstva koja se tiču gospodarskih i socijalnih prioriteta za koje se Europski parlament zalagao tijekom glasovanja o amandmanima u listopadu. Gospodarski prioriteti eh, za koje nam je potreban i frontloading – mogućnosti e, obzora 2020. godinu, Kosme, Erasmus, socijalni prioriteti, na primjer inicijativa, to jest, e, inicijativa za zapošljavanje mladih, koje ćemo moći financirati zahvaljujući ovom dogovoru, kao što je već predviđeno od 2014. godine i povećat ćemo također i sredstva za fond za najsiromašnije. Mogu još i dodati da smo, a Ann Jensen će to moći reći još bolje, uspjeli povećati sredstva koje su onako dosta niska i e, čini se da je to povećanje nedostatno, no imali smo određena ograničenja, dakle uspjeli smo povećati isto tako i proračune tijela za financijski nadzor koji su nedavno ustanovljeni kao i sredstva koja su dodijeljena agenciji Frontex. Dakle, to je ono što sam vam htio reći i to će nas odvesti e, danas uskoro na to da ćemo usvojiti izmjenu proračuna broj 9 koji će, kojim ćemo završiti postupak za izvršavanje proračuna za 2013. godinu, ali nećemo, nećemo glasovati o nacrtu proračuna za 2014. godinu danas. An Jensen, izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju, dali ste vrlo dobar pregled situacije i kako su se stvari odvijale e, u ponedjeljak i u noći od ponedjeljka na utorak bit ću iskrena, u tih 16 sati pregovora uglavnom e, se pregovaralo unutar samog vijeća. Mi smo se ponekad osjećali kao da oni nisu uzgradili, kao da oni ne znaju da smo mi u zgradi. E, samo e, da bi nam pokazali kako je teško ovih dana raditi u vijeću radilo se zapravo o jednoj brojci, o e, sredstvima za plaćanja i pod tim teškim uvjetima u vijeću mislim da možemo biti zadovoljni rezultatom koji smo postigli iako smo svi zabrinuti za budućnost što se tiče sredstava odobre, koja će biti odobrena za plaćanje obzirom da su e, ograničenja prisutna i može nam se dogoditi da ćemo u 2014. ustanoviti da to što je odobreno neće biti dovoljno i zato smo zatražili da se e, da izjava kako bismo bili sigurni da će vijeće biti spremno kao što smo i mi e, da odobriti neophodna sredstva. Dakle, e, vijeće će biti pravno obavezno izdvojiti sredstva koja budu potrebna E, uglavnom što se tiče dakle sredstava odobrenih za plaćanja mi smo uspjeli dobiti dodatna sredstva u usporedbi sa onim što je bilo e, ponuđeno od strane vijeća u, iznosu e, u iznosu 27 milijuna za neke socijalne programe i digitalnu agendu a također smo e, u naslovu A uspjeli postići ono što smo se dogovorili za e, financiranje istraživanja programa Erasmus i Kozme. U proračunskom naslovu 1B dobili smo e, Flex za Cipar a također i dodatni novac za makroregionalne strategije E, za e, financiranje razvoja u novim regijama i za e, pripremno djelovanje. Što se tiče, rečeno nam je da u školskoj godini koja je već počela, neće, komisija neće E, primijeniti ono što je parlament bio izglasao, a što se tiče e, naslova 3, što se tiče jačanja nekih proračunskih linija, tu smo također postigli više nego što je bilo predviđeno u predlogu komisije. Što se tiče naslova, proračunskog naslova četiri, to je bilo teže. Imali smo u našem prijedlogu primjenu instrumenta za fleksibilnost i e, tu smo tražili 50 milijuna preko gornje granice i na kraju smo međutim E, do, završili s rezultatom neposredno ispod gornje granice i tu zapravo nemamo više nikakvu, e, nikakav manevarski prostor, nikakvu marginu. E, dakle, 50 milijuna je stavljeno na stranu za Palestinu iznad onog što je bilo predloženo od strane vijeća, pardon, komisije. I također smo E, imamo 15 milijuna eura iznad onoga što je bilo predlagalo vijeće za humanitarnu pomoć. Sve druge proračunske linije koje su bile prioriteti parlamenta e, i vrlo pažljivo sročen kompromis između e, klubova zastupnika. Tu smo uzeli e, iznose koji su bili proporcionalni našim e, na onome što smo bili zahtijevali kako bismo e, zadovoljili sve želje unutar klubova zastupnika i postignute kompromise. Proračunski naslov 5 bio je ekstremno težak zbog E, sudske presude koja se očekuje još uvijek u vezi sa plaćama e, za osoblje za godinu 2011. i 2012. To će biti velika svota i ako vijeće izgubi taj sudski e, tu, taj, u tom slučaju mi smo mišljenja da tu treba staviti novce u rezervu dok se e, ne vidi kako će, biti, kako će izgledati sudska presuda. Međutim, sad imamo situaciju da novac nije stavljen e, u rezervu i e, ako vijeće izgubi na sudu morat ćemo imati izmjenu proračuna odnosno rebalans proračuna kako bi se odobrila ta dodatna sredstva. E, pilot projekti i pripremno djelovanje postoji e, sporazum između klubova zastupnika i e, stajalište parlamenta to je dakle odlučeno što se tiče agencija dobili smo dodatna sredstva za nadzorne agencije u financijskom sektoru, za e, Frontex i Ured za e, nadzor azila i za Agenciju za borbu protiv organiziranog i kibernetičkog kriminala. Njima ne, e, hitno trebaju sredstva. Također smo dobili izjavu u kojoj stoji da bismo trebali e, otvoriti, e, osnovati radnu skupinu e, od predstavnika sve tri institucije koja bi trebala razraditi kako ostvariti smanjenja rezove za sljedeće godine jer su ta smanjenja neophodna, a također i kako bi ta radna skupina pogledala kako bi se mogla smanjiti broj osoblja koje radi u agencijama jer mi u parlamentu se nismo složili sa predlogom komisije da one agencije koje e, rastu trebaju e, uzeti, oduzeti sredstva od drugih agencija. Po našem mišljenju neophodno je donijeti odluke e, da, da neophodno je da politička tijela donesu odluke i da se kako bi se e, sredstva dala u skladu sa zadaćama koje pojedine agencije imaju E, mi e, nemamo ništa protiv da se nekim agencijama smanje sredstva, ali da to ne bude automatski, e, nego specifično od agencije do agencije različito, jer postoje agencije koje dobivaju sve veće zadaće i treba im sve više osoblja međutim mi ih e, gušimo da, e, jer im ne dajemo potrebna sredstva. To su po mom mišljenju najvažniji e, zadaci kojih sam se htjela dotaknuti. Mislim da smo općenito govoreći uspjeli postići uglavnom sve naše prioritete, to jest kompromis, i nismo, ali mi nismo bili baš u jakoj pregovaračkoj poziciji. E, e, taj e, minimum od 12 nam se nije činio dobrim rješenjem Dakle, imali smo vrlo e, ograničenu situaciju. Ja bih htjela iskoristiti priliku da zahvalim kolegama što su bili vrlo konstruktivni u ovom radu. Mislim da smo bili vrlo koherentni, vrlo koherentna e, grupa iako je među nama bilo e, neslaganja nekih e, razlika u mišljenjima ali imala sam također osjećaj da je i litavsko predsjedništvo učinilo sve što je bilo u njihovoj moći i imali smo otvorene i e, iskrene razgovore i oni su učinili e, sve što je bilo u njihovoj moći, kao što sam već rekla. Također bih htjela zahvaliti komisiji što je e, E, djelovala kao pošten posrednik i e, doprinijeli su tome da smo postigli ovaj rezultat na miran način. Međutim, moram reći, čekanje 12 satno čekanje na odgovor vijeća je doista malo previše i ja se nadam da će netko u toj instituciji pokušati razmisliti o tome je li to e, doista dostojan način kako se radi. Hvala lijepa, An. Naravno, provesti jednu cijelu noć zajedno, to ima i svoj šarm, no naravno svatko od nas ima drugačije svačanje što to znači dobra noć. Hvala An. Giovanni nije ovdje. Ali Salvador Gariga je zatražio riječ. Muy brevemente porque... Biću vrlo kratak. Ja podržavam sve što nam je rekla An i ja joj čestitam i njoj i Moniki Holmer one su pregovarale i obranile naše pozicije. E, jasno su izrazile gdje su naše granice, granice Europskog parlamenta i također želim zahvaliti drugim članovima naše delegacije. Mislim da je jedno nešto što trebamo ostaviti u nasljeđe kolegama e, u novom parlamentarnom sazivu e, je da ovaj način postupka mirenja je vrlo potpuno absurdan. E, e, dakle, sastanci e, parlament je bio fleksibilan i bio u stanju u pola sata iskristalizirati svoje stajalište, međutim morali smo beskraj čekati E, odgovore od vijeća i mislim da moramo razmisliti o efikasnijem načinu kako bi se mogu voditi e, taj postupak mirenja. Samo još jedna stvar, mislim da je rezultat e, mirenja najbolji mogući rezultat koji se mogao postići u ovoj situaciji. 2013. je bila godina fiskalne konsolidacije u svim zemljama članicama i zato su sredstva koja su stala na raspolaganju u zemljama članicama e, bila vrlo, vrlo ograničena, odnosno mala. I zato je ovaj cijeli proces bio vrlo važan, e, a to je naravno bio i rezultat neuspjeha e, postupka mirenja u 2012. Kako smo u 2012. nismo uspjeli onda smo morali sada nadoknaditi ono što tada nismo uspjeli dogovoriti. E, dakle, htio bih e, zahvaliti na tome što smo sada inzistirali na tome da se nadoknade sredstva koja su nedostajala za plaćanja a, također želim e, zahvaliti komisiji što je bila na svom mjestu e, i dala jasne e, pouzdane brojke. Dakle, ove godine je vijeće konstantno odbijalo vjerovati u brojke koje je podastrila komisija. Međutim, E, mislim da bi prva posljedica svega ovoga trebala biti da prve. da vijeće mora e, promijeniti svoj način rada jer evo pokazalo se da brojke koje je podastila komisija jesu bile pouzdane. Mislim da smo E, ovaj naš saziv e, završili e, donošenje jednog sustava verificiranja potrebnih sredstava za plaćanja, to je vrlo, vrlo važno i zato želim čestitati svima koji su sudjelovali u tim pregovorima. Hvala ti Salvadora, na tim riječima. I Vajlo je otišao kako ne bi morao slušati Salvadora i sada je došao natrag kad je Salvador prestao govoriti. Hvala gospodine predsjedniče. Mislim da je ovo što je Salvadore rekao vrlo važno. Ja bih samo želio reći naravno da smo podržali sporazum. E, parlament je, parlament je doista odigrao važnu ulogu u tim pregovorima, ali još uvijek imamo probleme sa plaćanjima. E, usporedbi sa prošlom godinom postigli smo poboljšanje, ali svi znamo da e, ove godine e, postoje plaćanja koja neće biti plaćena i prenosimo ih u sljedeću godinu. I ono što je vijeće odobrilo je mnogo niže nego što je komisija e, tražila, odnosno predložila. Tako da mislim da ćemo sljedeće godine morati vrlo pažljivo, e, dakle voditi računa da e, ne odgađamo projekte, odnosno početak ostvarivanja projekata zbog nedostatka sredstava. Hvala Vajlo. Imaš potpunosti pravo. Ejder je sljedeći govornik lo primero Hvala vam. Tražila sam riječ kako bih čestitala izvjestiteljici na izvrsno obavljenom poslu tijekom ove godine. Riječ je o vrlo složenom poslu jer počeli smo, poslo, počeli smo raditi na proračunu u siječnju, postigli smo dogovor o višegodišnjem financijskom okviru, tada smo morali početi ubrzati stvari. Međutim, mislim da smo na koncu uspjeli doći do zadovoljavajućeg sporazuma. Jasno je da je situacija u parlamentu bila jasna, imali smo jasna stajališta, ograničenja unutar kojih smo se trebali kretati, nismo smjeli biti previše ambiciozni kada je riječ o proračunu i bez obzira na sve mislim da je ovaj sporazum iznimno prihvatljiv. Kao što je rekao i Vajlo, Najgore je što situacija sa sredstvima za plaćanje nije riješena. Istina je da smo prvi put u nekoliko godina uspjeli povećati sredstva za plaćanje, riječ je o 500 milijuna eura koji su dakako dobrodošli. Međutim, imamo još mnoštvo računa koji će doći na naplatu, a za koje sredstva nisu predviđena. Dakle, Problem će se morati rješavati u vijeću koje će trebati izmijeniti iznose predviđene za sredstva za plaćanje. Nisam sigurna kao što ostavljamo u nasljeđe idućem sazivu parlamenta. Međutim, dotad će vijeće trebati razmisliti o načinu na koji će se uhvatiti u koštac s plaćanjima. Zabrinuta sam za izjavu vijeća koje je odlučilo revidirati način na koji će se koristiti posebni instrumenti. Govorilo se o potrebi postizanja kompromisa, te dakako nesigurnostima vezanima uz sredstva za plaćanje. Ne znam na koji način ćemo nastaviti raditi na mirenjima. Govorimo o maratonskim sjednicama 16-18 sati. Mislim da ne možemo dalje tako. Ako govorimo o pravim pregovorima, pa dovoljno, su, dovoljno nam je par sati, a to smo uspjeli riješiti u dva sata. Ostatak e, vremena smo čekali vijeće koje je raspravljalo 12 sati. Dakle, jasno mi je da vijeće ima jedan način rada koji je izuzetno složen, traži se suglasnost 28 zemalja članica koji imaju različite ciljeve i načini rješavanja stvari, ali ne možemo stajati i čekati 18 sati da se oni dogovore. Dakle, mislim da bismo trebali započeti razgovore sa vijećem na ovu temu. Da vidimo kako ćemo dakle u buduće organizirati mirenja. Vidimo da se tehnologije poboljšavaju, imamo na raspolaganju nove instrumente, pa ne moramo čak niti biti u istoj sali za, za sastanke i mirenje se ne može raditi posljednjeg dana. Naročito zbog činjenice što imamo puno vremena na raspolaganju za suradnju sa vijećem, imamo vremena za definiranje stajališta i onda kada se budu stajališta približila možemo se naći i dovršiti sporazum. Mislim da nije u redu da stojimo tamo i čekamo 18 sati kako bismo postigli sporazum. Sve imamo svoje ograničenja. Hvala, Hvala vam. Nitko ne može biti sasvim zadovoljan, to je odlika kompromisa i sporazuma. Imamo različite želje, a ja se slažem sa svim onima koji su to već istaknuli da je ovo najbolji sporazum koji smo mogli postići s obzirom na okolnosti. Ovaj proračun je 6,5% niži od onog prošlogodišnjeg i to moramo nastaviti ponavljati. Htio bih vidjeti nacionalne parlamente koji su postigli isto sa vlastitim proračunima. To je vrlo važno isticati u svjetlu budućih europskih izbora. Naime, često se govori da Europski parlament ne zna rukovati i upravljati novcem, a mislim da je ovo upravo činjenica koju bismo trebali isticati. Čestitam kolegici Jensen, koju sam pratio u pregovorima. Nisam primijetio da je bila ljuta, to je za svaku pohvalu. Ali ukoliko sjedite satima u vijeću i čekate, mislim da je to test za strpljenje za sve nas. Ono što zabrinjava, to su istaknuli drugi kolege, su plaćanja vijeće. Ne razumije da ukoliko se obaveze preuzmu, da se za njih treba i platiti. To je vječni problem. I mislimo da ćemo tijekom idućih godina trebati pronaći rješenje za taj problem. Zato što kada se dolazi do kraja izvršenja proračuna, dolaze na red plaćanja, uvijek dolazimo, dolazi do konflikta između parlamenta i vijeća. Trebamo pronaći rješenje za tu situaciju, trebamo se koncentrirati na preuzete obaveze, mislim da je to od ključne važnosti i da nam treba bolji sustav nego što je trenutačni. Hvala. U Jan, Alda. Hvala ti Jan, Alda. Eh, Hvala vam. I ja bih htjela iznijeti nekoliko komentara. Neki kolege su rekli da je ovo najbolji mogući rezultat. A ukoliko je ovo najbolji mogući rezultat, to znači da nismo dovoljno ambiciozni nemamo mogućnosti postići nešto što će se doista isticati. Moj politički klub se stoga ne slaže s ovim optimističkim tumačenjem. Mi mislimo da smo ostali daleko ispod onoga što od nas očekuju evropske građani. A to je nešto što smo mi kao parlament sami sebi zadali kao cilj. Građani su od nas imali očekivanja, a to je zato što smo mi stvorili kod njih ta očekivanja. Spomenjali smo boru protiv nezaposlenosti mladih, brojne programe za borbu protiv e, raznih oblika nezaposlenosti, za istraživanje, programi za razvoj. Dakle, tu smo spominjali prave mogućnosti stvaranja novih radnih mjesta. Ukoliko dakle uzmemo obzir ta očekivanja, rezultati su zapravo razočaravajući. Govorimo o smanjenju proračuna od 5%. Međutim, ukoliko stvari izračunamo na drugi način, dolazimo do smanjenja od 9%. Dakle, očito je riječ o nedovoljnom proračunu. Imamo programe koje nećemo moći financijski pokriti mogu se izraziti figurativno, imamo na raspolaganju pokrivač koji je jednostavno premalen. Dakle, sredstava nema dovoljno, postoje stavke koje nećemo uspjeti financijski pokriti. Istina je da dolazi do malog povećanja kada je riječ o istraživanju i srednjim i malim poduzećima te Erasmusu. Međutim, unatoč tome vidimo veliko smanjenje. To je zato što su se sredstva premjestila s jedne stavke u drugu. Potom su tu fondovi za pomoć najsiromašnijima. te inicijative za mlade. Tu su sredstva upućena iz regionalnih fondova. Kolegica Jensen je istaknula pitanja vezana uz humanitarnu pomoć. Vidjeli smo povećanje u odnosu na prijedlog komisije. Nama je zbog toga izuzetno drago. Međutim, nije jednaka stvar kada govorimo o problemima izbjeglica. Nedavna tragedija u Lampeduzi je kao posljedicu imala veliki šok diljem, diljem Europe. Međutim, kada pogledamo kako se to onda prenosi u proračun, vidimo da je došlo do povećanja sredstava za tražitelje azila, govorimo o 2 milijuna eura, te do povećanja sredstava za Frontex. Prema stajalištu mojeg kluba pitanje izbjeglica te tragedije poput one u Lampeduzi e, ne rješavaju se upotrebom Frontexa, ne rješavaju se dakle policijskom silom, već se trebaju rješavati na neki drugi način. ali to se ne vidi u ovom proračunu i to zato što fond namijenjen azilu ima vrlo, vrlo malo sredstava na raspolaganju. Ovaj proračun je prvi u višegodišnjem financijskom razdoblju. On poštuje politike štednje i rezova. I prema našem klubu mislimo da na razini europskih projekata da ne može spriječiti širenje krize. Kada je riječ o pregovaranju, slažem se sa kolegama iz drugih eh, klubova zastupnika. Riječ je o nekakvom eh, mazohizmu ili stoicizmu za one koji su bili sudjelovali na pregovorima i zato čestitam onim kolegama i želim sreću onima koji će se time baviti idućih godina. Hvala. Prije svega što se tiče naših nasljednika. Postoji jedan engleski humorist koji je rekao da je optimist onaj koji vjeruje da živimo u najboljem mogućem svijetu. Ali i pesimist također. Gospodin Hartong. Voorzitter, dank u wel. Er is een eh, resultaat voor de begroting 2000. Hvala vam predsjedavatelju. Imamo sada rezultat za proračun za 2014. godinu i zahvaljujući onome što je vijeće učinilo, taj proračun je mnogo bolji nego da su i vijeće parlament dobili ono što su htjeli. No, to je i dalje dosta loš rezultat za naše građane. Ja bih preporučio parlamentu da slijede tu liniju jer inače ćemo samo pomoći euroskepticima. I ja ću stoga glasovati protiv ovog proračuna. Hvala vam za obrazloženje glasovanja. Moji dragi kolege, eto, to je ono što se tiče izmjene proračuna broj 9 i proračuna za 2014. godinu. Možemo sada prijeći na glasovanja, ali moramo prije toga reći koju riječ o prvom, prvoj točci u kojoj ćemo glasovati, a radi se o uredbi o višegodišnjem financijskom okviru. Dobro, na glasovanje. Predlažem da prvo glasujemo o uredbi o višegodišnjem financijskom okviru. Da. Ja bih htio prvo nešto dugo reći. Od početka smo rekli da se nećemo složiti sa svime ukoliko se nismo složili u svemu. A mislim da je još jedna točka otvorena, a to je sastav odbora koji će pregovarati o vlastitim izvorima financiranja. Ja imam neke informacije o tome, ali to nisu službene informacije i nisam baš zadovoljan s tim. Koliko sam dobro shvatio, jučer je održana konferencija predsjednika koja je odlučila da će se višegodišnji financijski okvir staviti na dnevni red sljedeće plenarne sjednice, sljedećeg tjedna, ali ako ne postoji dovoljno informacija znanja o tom pismu, onda mi nećemo to glasovati. A kako sam shvatio danas ujutro na neki misteriozan način je zvijezdica uklonjena i to znači da će ta točka automatski doći na dnevni red makar i ne imali dovoljno znanja o sastavu tog odbora. Ja to smatram lošim i predložio bih da zvijezdica ostane na dnevni red i da to bude službeni uvjet našeg odbora što se tiče glasovanja sljedećeg tjedna. U redu, hvala Jan, ti si već rekao ono što sam ja htjela, htio reći. I Vajlo, o toj istoj temi, isto stajalište. Da, ja bih htio poduprijeti ono što je Jan upravo rekao. Da. Što se tiče tog pitanja predsjedavatelju, Znam da će veliki klubovi zastupnika prihvatiti višegodišnji financijski okvir i kada se kada se održava pogubljenje onda se to treba dogoditi što prije i što brže. No ovo pitanje vlastitih izvora, tu stvarno igramo sa našom vjerodostojnošću. Kada smo u srpnju pomoću naše rezolucije tražili da se ustanovi taj, ta grupa za vlastite izvore financiranja, tu smo upravo stavili našu vjerodostojnost e, u pitanje. Sada postoji službena odgoda i možda bi nam komisija mogla nešto o tome reći sljedeći tjedan i možda bismo mi zatim se mogli naći i odobiti to glasovanje, no mislim da bi zapravo to glasovanje trebalo odgoditi. Jer usput rečeno moram reći da je to vrlo važno pitanje, vidjeli smo da e, smo imali ove godine manje sredsta, vlastitih sredstava zbog toga što su otpale određene carijske pristobe, bit će tu i drugih rezova. I nemamo ništa drugo, nemamo čak niti e, roadmap, ne, nemamo čak niti kalendar rada, nemamo čak niti tu, tu grupu i mislim da bismo trebali odgoditi to glasovanje i da bismo trebali dobiti određena, određene garancije. I ako to ako te garancije ne dobimo prije plenane u studenom, onda odgoditi glasovanje za prosinac. Dobro, Predložio bih da ne započnemo sada o tome raspravu. Dugo smo već o tome raspravljali. Nije točno da nemamo nikakvu garanciju o uspostavljanju e, skupine na visokoj razini. Jedini problem koji se tiče te skupine na visokoj razini i e, na kojem ja radim već šest mjeseci, dakle moram to sad jasno reći, ta skupina nikad ne bi bila uspostavljena bez mene. Jedina poteškoća koja postoji jest da nemamo sporazum o tome tko bi trebao predsjedati tom, toj skupini. A zašto nemamo taj sporazum? Zato što o tome nisu ugovorili naši visoko pozicionirani šefovi. Postoji jedan predsjednik kluba zastupnika koji je po svom mišljenju predložio jednog kandidata, ja sam također predloženo kandidata. Mislim da vaš klub zastupnika nije predložio kandidata i nikad nećemo uspjeti dovršiti naše metode rada, e, odnose sa institucijom, detalje koji se tiču vremenskog kalendara dok nemamo ime te osobe. A naravno da to mora biti jedna visoko pozicionirana osoba kako bi mogla presjedati skupini na visokoj razini. Ako stavimo e, službenika na visokoj razini kao predsjedavatelja skupine, ostali članovi moraju biti također službenici. Ako stavimo nekog e, čelnika država i vlada za predsjedavatelja te skupine, onda ćemo naravno i ostale članove morati na taj način popuniti. Ta osoba će imati veliku ulogu, e, veliki utjecaj na ono što će se u toj skupini održavati. Već smo došli na ekstremnu granicu onoga što je moguće postići na našoj razini, na razini odbora za proračune. Što se tiče primjedbe koju je iznio Jan, koju je Ivalo podržao, da, bismo trebali na razini Europskog parlamenta, kada stavimo na glasovanje završno glasovanje na plenarnoj sjednici o uredbi o višegodišnjem financijskom okviru, imati već u tom trenutku naprijed potrebne garancije. Zahvaljujem Litavskom predsjedništvu koje je ovdje predstavljeno bilo sam vas pozdravio na početku kada još niste bili ovdje. Mi smo vidjeli što je odlučio Koreper, no to nije još zadovoljavajuće. Predsjednik treba o tome odlučiti. Kao što je Jan Mulder naglasio, potrebno je da Europski parlament zadrži slobodu hoće li ili neće glasovati sljedeći tjedan. Dakle, ukoliko postoji neki rizik, glasovanje treba odgoditi. Ja ću se sastati sa predsjednikom Europskog parlamenta nakon našeg sastanka. No, danas i sada moramo glasovati na razini odbora za proračun zato što ne možemo ići dalje s tim pitanjem od naše razine. I ako ne glasujemo o tome danas, onda nećemo moći glasovati o tome sljedeći tjedan. Ako ne glasujemo danas e, popodne u odboru, onda su rokovi takvi da nećemo moći glasovati o tome na plenarnoj sjednici idući tjedan. Stoga to stavljamo sada na glasovanje. A, treba isto tako znati da smo imali i drugi problem zbog kojih su neki drugi zastupnici zatražili odgodu i to je legitimno. Radi se o točki koju mi moramo s naše strane provjeriti. Mi smo to provjerili sa vijećem i sa komisijom. Radi se o članku broj 8 uredbe o višegodišnjem financijskom okviru koju treba uskladiti sa člankom 21 uredbe o kohezijskom fondu i u našem newsletteru stoji u slučaju da komisija ukine suspenziju proračunskih ograničenja što se tiče regionalnih razvojnih fondova, Europski kohezijski fond, socijalni fond, fond za ruralni razvoj i fond za e, pomorstvo u okviru mjera koji povezuju te mjere sa propisima o kvalitetnim upravljanjem, komisija će odgoditi plaćanje na sljedeću godinu i oni se više neće moći ponovno vratiti u proračun prije godine N plus 1. Uredba o višegodišnjem financijskom okviru je promijenjena u skladu sa ovakvom, ovakvim novim oblikom članka i odbor za regionalna pitanja nam je rekao da se slažu sa ovakvom formulacijom i stoga je ona sada u tom obliku pred nama. Stoga možemo staviti na glasovanje uredbu o višegodišnjem financijskom okviru. Elektroničkim glasovanjem, ali imamo i amandmane koje nisam dobio na uvid. Dakle, glasovat ćemo kao prvo o amandmanima. Amandman 4, Elga Trupel, je protiv, tko je za? Četvaro, tko je protiv? Svi drugi, suzdržani, odbija se. Usmeni amandman A i B od strane izvjestitelja i to u skupu. Tko je za? Tko je protiv? Šestero. Suzdržani? Usvaja se. Amandman broj pet. Eh, gospodina Ferreire. Imamo više zastupnika koji se prezivaju Ferreira, u parlamentu. ste protiv. Tko je za? Četvero. Tko je protiv? većina, suzdržani, odbija se. Što se tiče citata, amandman broj 1, ide se protiv, tko je za? Četvoro, tko je protiv? Većina, suzdržani, odbija se. Drugi amandman, ili je tupli, izvjestitelj je tu za, tko je za? Hvala vam, tko je protiv? Troje, suzdržani, usvaja se. Amandman 3, od strane Kluba zastupnika liberala. Izvjestitelj je za. Tko je za? Tko je protiv? Šestero. Suzdržani. Usvaja se. Završno glasovanje elektroničkim glasovanjem. Imaju li svi sa sobom svoju glasačku karticu? Glasujte. Zatvaram glasovanje. 28 za, 5 protiv, 0 suzdržanih, usvaja se. Sada nam predstoji glasovanje o potvrdi izmjenog proračuna broj 9. Jedno glasovanje, samo jedno glasovanje što se tiče prilagođenog izmjenjenog proračuna broj 9. Dakle, što se tiče najnovije verzije kao ishoda mirenja i koji ćemo glasovati, tako to ćemo uvesti usmeni amandman od strane Kluba zastupnika socijaldemokrata koji je podijeljen i koji ću vam pročitati. Dakle, parlament naglašava doduše da će zadržati svoj stav što se tiče principa, načela o financiranju specijalnih instrumenata poput Europskog fonda za solidarnost koji bi trebao biti unesen u proračun iznad gornjih granica u višegodnišnjem financijskom okviru i da parlament ne podržava unilateralnu izjavu vijeća što se tiče sredstva za plaćanje koje su, koja je priložena zajedničkim zaključcima za proračun 2014. godinu. To je odgovor, ono što se na francuskom zove, dakle, odgovor jednog čuvara stada drugome, zato što smo morali objasniti da prema vijeću svi fleksibilni instrumenti da vijeće želi da oni ostanu ispod gornjih granica. To je dakle bio smisao te unilateralne izjave. Mi ih ne možemo u tome spriječiti, iako su te izjave glupe, isto kao što ni nas vijeće ne može spriječiti da damo unilateralnu izjavu. Kako bismo stoga vratili lopticu vijeću, onda na vrlo pažljiv način ovim usmenim amandmanom im kažemo da je njihova izjava glupa i da je naša interpretacija dobra. To će nasim nasljednicima dati temu za razgovor kao što je to i Alda željela. Što se tiče ove izmjene proračuna sa uvedenim usmenim amandmanom, elektroničko glasovanje, budući da se radi o izmjeni proračuna, glasovanje je otvoreno. Le vote est clos. Glasovanje je završeno. 33 za, 2 protiv, 0 glasa suzdržanih, usvaja se. Imamo zadnje glasovanje u skupu. To je glasovanje od Jean-Luc Duana što se tiče korištenja instrumenta fleksibilnosti za pomoć Cipru. Možemo li to o tome glasovati dizanjem ruke? Ne. U redu. Mi smo u takvom sustavu gdje je tajništvo ono koje odlučuje. Dobro, to je demokratičnije, to je transparentnije. Glasujemo elektroničkim putem. Glasujte, požurite se, neki malo demaju. U redu. Zatvaram glasovanje. Eto, svi su glasovali. 33 za, 2 protiv, 0 suzdržanih. Dakle, gotovi smo. Nismo gotovi sa svim glasovanjima, ali završili smo s onim glasovanjima koji su se odnosili na višegodišnji financijski okvir i na proračun. U ovom trenutku predsjedavatelj odbora za proračune može konačno izdahnuti. Želim zahvaliti svim izvjestiteljima, izvjestiteljima koji su se bavili pitanjem višegodišnjeg financijskog okvira, izvjestiteljima za proračune, za izmjene proračuna za 2014. godinu. Nažalost nisu svi ovdje prisutni. Izvjestiteljima za proračun za 2014. godinu Monika Homer nije prisutna, no prije svega zahvaljujem Ani. i vidjet ćemo što znači taj rad koji je izvršila An jer je njen mandat uskoro gotovi i nažalost e, Europski parlament to žali ali ona se neće vratiti kao zastupnica i mislim da je vrijeme da joj plješćemo. Je voudrais remercier la Želim zahvaliti Litavskom predsjedništvu, vašem ministru. I, to zavređuje pljesak. Votre ministre, votre ambassadeur, vous Vašem ministru, vašem veleposlaniku i vama kao predstavnici vijeća u odboru za proračune. Dakle, vi ste službeno naš neprijatelj. Mi se borimo sa našim međusobnim stajalištima, no Europska unija zahtjeva upravo e, takve razmirice i čini se da smo uspjeli postići sporazum je nešto što se dogodilo zbog toga što su obje strane dobro radile svoj posao i ja želim zahvaliti još jednom litavskom predsjedništvu. Nemamo tu povjerenika, ali imamo tu glavnog direktora komisije koji je još uvijek u košulji Hervé Jean-Jean ove godine prije svega je komisija na inteligentan način radila, na kooperativan način, na kreativan način, čitavog dana i čitave noći u svojoj ulozi poštenog posrednika. Nekima od nas e, se kadka događa da se verbalno da se verbalno bruse na predstavnike komisije, ali ovo je sada trenutak kada trebamo zahvaliti Europskoj komisiji. Merci. Alors, bien entendu, nous... Hvala. Naravno, nećemo se zadržati samo na riječima. Sukladno s našom tradicijom, odmah nakon glasovanja o proračunu u sjedu će klub zastupnika izvjestitelja koji je zadužen za pitanje proračuna nas pozvati na čašu šampanjca kako bismo se čestitali na uspjehu ukoliko će uspjeh biti pozitivan. Sve osobe koje su ovdje prisutne, koje predstavljaju sve te institucije su pozvane na taj sastanak. Ja zahvaljujem Ani na toj pozivnici, ja sam samo glasnik, ali ako, me, ako se i mene pozove, ja ću se rado na to odazvati. Možemo dakle preći sada na ostalo glasovanje, nemojte odmah otići. Imamo točku dnevnog reda 13 i zatim 14. Dva izvješća, gospođe Karvaljo koji počinju kao prvo izvješću o programu potpore za nadzor semena, i praćenje semenskih tijela. Na glasačkom listiću postoji amandmani 3, 4, 5 u kojima možemo glasovati skupno ili ne. Vidimo da su kozikanci i portugalci protiv. Dobro. Amandman broj 3, tko je za? Tko je protiv? Nitko. Dakle, jednoglasnost. Nema ni suzdržanih. Amandman četiri. Tko je za? Tko je protiv? Gospodina Tong. Suzdržani. Usvaja se. Pet. Tko je za? Tko je protiv? Dakle, to je onaj koji nam smeta. Troje. Suzdržani. Također se usvaja sa drugačijom većinom od prethodnih. Zatim e, sljedeći amandman gospođe Karvalu sa usmenim amandmanom gdje će stajati doprinos Unije, a ne maksimalan doprinos Unije. Tko je za? Tko je protiv? Dvoje, suzdržani. je suzdržanih i jedan tweet tweet ćemo moći uvrstiti na zapisniku, ne znam što to znači za naše glasovanje. Sedmi amandman. Gospođa izvjestiteljica, tko je za? Tko je protiv? Troje suzdržani. Usvaja se. Možemo li glasovati osmi, deveti, deseti, jedanesti, ne, taj amandman se nije odbačen. Dakle, 8, 9, 10, 11. 8, i 9 amandman, skupno. Tko je za? Tko je protiv? To je. Dobro, kada kažu u redu, onda glasuju protiv. Suzdržani, u redu. Oba su usvojena. 10, 11 skupno. 10. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 11. Za? Protiv? Suzdržani? Jedan glas suzdržan usvaja se. 12. Da, glasujemo o 12. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 13. Gospodina Minara. izvestilje je za. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Zatim uvodim uvodnim odredbama. 1. Gospođa Karvaljo. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 14. amandman gospodina Minara koji je kompatibilan. Izvestilje za. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Drugi, gospođe Carvalho, to je tehnički amandman o kojem ne glasujemo. Završno glasovanje, elektroničko glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 31 glas za, 1 protiv, 3 suzdržanih, Čestitamo, gospođo Karvaljo. Možemo odmah nastaviti sa njenim drugim izvješćem. Radi se o programu Kopernik. To je novi naziv za ono što smo e, zvali GMES. To je bolje, budući da uzimamo ovu portugalsku ličnost. Možemo li 6 i 7 glasovati zajedno? Zeleni i guje bi se trebali koordinirati. Dakle, šesti amandman. Tko je za? Tko je protiv? Jedan protiv. Suzdržani usvaja se. Sedam. Tko je za? Protiv. Troje. Suzdržani usvaja se. Sedmi otpada. 21. ispričavam se otpada. Osmi također. Ne, sedmi odbačen, dakle ne razmatra se. 9, 10, 11, možemo li o tome skupno glasovati? 8, 9 i 10, tko je za? Tko je protiv? Troje suzdržani. Usvaja se 11, tko je za? Protiv. Jedan protiv, suzdržani, usvaja se. 23, gospodina Minara, tko je za? Protiv. Suzdržani? Odbija se. 12. Gospođa Karvalju, tko je za? Protiv? Suzdržani? Jedan glas suzdržan, odbija se. 24. amandman. Usvaja se, ispričavam se. Slažete se da je usvojen u redu? Ispričavam se. 24 gospodina Minana. Tko je za? Izvjestitelj je protiv. Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Usprkos nekoliko glasova socijalista. 13. gospođo Karvaljo. 25. gospodina Minara izvjestitelj je za. Ispričavam se. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. 13. Možemo glasovati o svemu zato što drugi amandmani nisu odbijeni, stoga glasujemo o 13. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, usvaja se. Skupno, 14., 15. i 16. amandman. Tko je za? Tko je protiv? To je. Suzdržani usvaja se. 17. amandman. Izvjestiteljice. Tko je za? Tko je protiv? Jedan glas protiv. Suzdržani usvaja se. 18. amandman. Angelike Vertman. Izvjestitelj protiv. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. Možemo glasovati zajedno o prvom i drugom amandmanu? Ne. Dobro, o prvom. Tko je za? Tko je protiv? Jedan. Suzdržani usvaja se. Drugi amandman. Tko je za? Tko je protiv? Troje. Također se usvaja. Nismo glasovali o trećem. Nećemo glasovati o trećem. O četvrtom. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno jednoglasno. 19. amandman e, koji je kompatibilan izvestelj se za. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Jednoglasno se usvaja. 20. amandman gospodina Minara kako bi se zamijenilo sve prisutnost sa sve prisutnošću. To je vrlo suptilna razlika. Nalazimo se tu na području jezika prusta. Tko je za? Tko je protiv? Sudržani? Zahvaljujem. Dakle, zabilježit ću da postoje dva kluba zastupnika kojima je draža engleska riječ ubiquity od engleske riječi omnipresence. Dragi kolege, ako uspijete objasniti razliku vašim biračima, onda ću vam se stvarno diviti tu smo stvarno na vrhuncima filozofije. 21. prvi amandman, gospodina Minara, za je protiv, tko je za? Ne razmatra se, zato što je 23. odbijen. Peti, o petom trebamo glasovati. Tko je za peti? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Dakle, završno glasovanje elektroničkim putem. Otvaram glasovanje, glasujte. Zatvaram glasovanje. 32 glasa za, 3 protiv, 0 suzdržanih. Čestitam gospođu Karvalju. Možemo sada prijeći na 15. točku dnevnog reda. Izvješće gospodina Dardena, koji je ovdje prisutan. Možete li mi dati papir o izvješću gospodina Dardena? Imaju li svi glasačku listu za izvješće gospodina Dardena? Radi se o spremnosti država članica za novo razdoblje planiranja kohezijske politike koji treba biti učinkovit i pravodoban. Započet ćemo sa četiri, četvero amandmana gospodina Kozlovskija o kojem možemo glasovati skupno. Ako se svi slažu. Ne, u redu, dobro. Prvi, tko je za? Protiv? To je suzdrž... šestero. Protiv, suzdržani? Usvaja se. Drugi amandman, tko je za? protiv, suzdržani usvaja se. Treći tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. Četvrti tko je za, protiv, četvoro, suzdržani usvaja se također. Peti amandman, on je identičan četvrtom, šesti je povučen, to je dobar amandman. Sedmi amandman, je također povučen. Hvala, hvala ti na pozitivnom radu. Osmi amandman, tko je za? Tko je protiv? Petar suzdržani, usvaja se. Deveti amandman, to je amandman, to je usmeni amandman. Jednostavniji postupci bi mogli. Tko je za? Protiv? Suzdržani, usvaja se i stoga možemo prijeći na završno elektroničko glasovanje. Glasujte. Zatvaram glasovanje. 27 glasova za, 3 protiv, dvoje sudržanih. Usvaja se. Čestitke gospodinu Dardenu. Sada nam predstoji Sad nam predstavljaju popularne teme. U redu, ako sam dobro shvatio, gospodine izvjestitelju, molim vas saslušajte me. Pravnici mi kažu da, su vaš, da je vaš amandman broj jedan pravno neprihvatljiv. A, to je amandman mog kluba zastupnika. Stoga ću se okrenuti prema mom klubu zastupnika. Dragi kolege, unatoč mojim naporima, tumačenje pravne službe je takav da amandman nije prihvatljiv. Žao mi je, nećemo o njemu glasovati, no rezultat koji želimo postići se može postići možda već prema glasovanju o protokolu FIN. Dakle, oni koji glasuju za odbacuju time protokol. Je li to to? Dakle, oni koji glasuju za zaključak gospodina Alfonzija odbacuju time protokol. Oni koji glasuju protiv zaključaka gospodina Alfonzija usvajaju protokol. U redu. I odmah ćemo to napraviti elektroničnim glasovanjem. Dakle, jesu li svi shvatili? Da je ne, a ne da. I u tom smislu što ću ja, u redu. Otvaram glasovanje. est Glasovanje je otvoreno. Nedostaje još jedan glas. Dobro. Glasovanje je zatvoreno. Dakle, 9 za, 23 protiv, nula suzdržanih. To znači da je protokol usvojen. Zaključci su odbačeni, a protokol je usvojen. U redu, hvala. Dakle, to je bilo to što se tiče Maroka. No, velike, velike pustolovine gospoda Fonsija ne završavaju samo u Maroku, već nam on predlaže također da glasujemo o protokolu između Europske unije i Gabonske republike i tu je on za. Jedno jedno glasovanje. Tko je za? Tko je protiv? Jedan protiv, suzdržani, usvaja se. I, dakle, to je to što se tiče ova dva izvješća za ribarstvo. Zatim imamo izvješće Giovanni Lavija što se tiče upravljanja troškovima u vezi s lancem proizvodnje prehrambenih namirnica, zdravljem i dobrobiti životinja te u vezi sa zdravljem bilja i biljnim reproduktivnim materijalom. Dakle, to je izvješće koje se tiče cijelog prehrambenog lanca, zdravlja ljudi, bilja i životinja. Naravno i žena, djece, udovica, osoba s invaliditetom i tako dalje. Postoji četiri amandmana od strane izvjestitelja. Da, Alda, skupno. Odlično. Tko je za? Tko je protiv? Jedan protiv, suzdržani. Hvala vam, usvajaju se. Završeno elektroničko glasovanje. Ovo pitanje je toliko važno da nam je potrebno naravno i elektroničko glasovanje. Zahvaljujem. Zatvaram glasovanje. Netko spava. 30 za, 1 protiv, 1 suzdržan. Čestitamo gospodinu izvjestitelju u njegovom sudstvu.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 Molim vas, nemojte razgovarati, nemojte otići. Pet sam još nekoliko glasovanja o proračunu za komisiju. Izvjestitelj nije ovdje. Vidjeli ste da imamo samo jedan transfer koji moramo napraviti. Transfer broj 30 koji se tiče obveza 5 milijuna su potrebni za intervencije na e, području tržišta ribolova sljedeću godinu. Postoje Postoji objašnjenja pravnog temelja u našem newsletteru. Tko je za? Tko je protiv? Dvoje protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim imamo niz transfera iz drugih odjela. Derek je ovdje, on će nam ih predstaviti. Možete li predstaviti sve skupa? Da, u redu. Hvala gospodine predsjedavatelju. Kako se približavamo krajem godina, broj za transfere se povećavaju i zato imamo četiri zahtjeva iz odbora regija, ali jedan zahtjev koji se tiče pravobranitelja, te isto tako zahtjev revizorskog suda, a svi ti zahtjevi za transfer su u našem newsletteru koje bi kolege imali pred sobom i tu mogu vidjeti sve detalje Zatim postoji još i jedan dodatni od ekosoka, tu se radi o malom transferu i doista svi ovi zahtjevi za transfere su dosta mali, osim samo nekoliko, a zbog toga što su transferi, oni su svi proračunski neutralni, te tu nema nikakvih kontroverznih pitanja e, u nijednom zahtjevu za transferi, i stoga preporučujem kolegama da odobrimo sve te zahtjeve. Hvala vam. Euh, Ako sam dobro shvatio Derek, što se tiče prvih četvaro, to je samo bilo za informaciju. Ne, mislim da bismo trebali glasovati o njima. Dakle, možemo glasovati skupno o četvero transfera za odbor regija. Tko je za? Tko je protiv? suzdržani, usvaja se. Zatim za pravobranitelja. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Za službu za vanjsko djelovanje. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Za revizorski sud. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Postoji još jedan transfer za gospodarski socijalni odbor koji nam nije pristigao u papirnatoj vezi nego samo u elektroničkom obliku. Možemo li o njemu glasovati sad ili na sljedećem sastanku? Izvjestitelj je za, on nema primjedbi, dakle kako bismo štedili na vremenu predlažem da sada glasujemo. Tko je za? Tko je protiv? Sudržani? Osvaja se. Što se tiče politike upravljanja nekretninama, to je to. S glasovanjem smo završili. Vrlo dobro. Predat ću sada predsjedništvo Jean-Luc Duanu i unaprijed mu zahvaljujem. Young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 ove zahtjeve za mobilizacijom. Dakle, nastavit ćemo kao prvo sa dosijevom mobilizacije Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji. Gospodin Koslovski kao izvjestitelj će imati riječ. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Govorimo o danskoj kompaniji Grupa Vestas koja proizvodi vjetroturbine i traži pomoć za 611 zaposlenika koji su proglašeni viškom. Ta potpora sadrži e, savjetovanje, mentorstvo, treninge, E, i podršku ljudima koji žele postati samostalni poduzetnici, a također i za one koji su stariji od 55 godina. E, ideja je dakle podržana od strane Europske komisije koja je dakle predložila da odobrimo tu podršku e, od 6 milijuna 364 četrdeset eura i još uvijek ćemo u fondu imati 25% sredstava za posljednji kvartal godine. U redu. Ako nema intervencija Onda hvala lijepa. Sljedeća točka je mobilizacija fonda, Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji. Predajem riječ izvjestitelju. En esta ocasión se trata de Hvala, gospodine predsjedavajući. U ovom slučaju moramo mobilizirati 9 miliona 810 tisuća kako bismo pomogli 4509 radnika E, jer se zatvaraju e, pogoni u Finskoj. Mislim kako se e, kako se jasno ne treba vam davati zapravo daljne informacije, dakle tu se radi o posljedicama globalizacije, kompanija Nokia koja je u Europi simbol novih tehnologija E, ima poteškoće zbog globalizacije. Finska ima jednu od najnižih stopa nezaposlenosti u Europi i zapravo zdravo gospodarstvo. Ali mi sad već po drugi put odabravamo sredstva za pomoć e, otpuštenim radnicima iste e, tvrtke. E, u e, Nokiji je bilo 20% od svih zaposlenika u, u informatičko kompjuterskim tehnologija u Finskoj. A u u tom sektoru radi ukupno 70 tisuća ljudi, to je sada se broj smanjio za 10 tisuća. Razlog za to je činjenica da su da se proizvodnja prebacila u Aziju, Kinu i tako dalje, kako bi se e, proizvodnja približila e, izvođačima, odnosno kako bi e, Nokia postala konkurentnija. 50% će sufinancirati finska vlada, a mi ćemo odobriti drugu polovicu sredstava kako bi se pomoglo tim radnicima da se ponovo integriraju na tržištu rada, odnosno da postanu samostalni poduzetnici eventualno. E, mi smo već postigli E, velikom broju od 100.000 radnika. Mislim da je ta pomoć vrlo važna. Mislim kolege da su izazovi sa kojima smo suočeni e, kako bismo održali blagostanje naših građana vrlo veliki i kako bismo i da je vrlo važno pomoći na mikrorazini i da trebamo podržati ovu mobilizaciju sredstava iz ovog fonda. Hvala lijepa. Ako nema primjedaba, onda je i to e, obavljeno i posljednja je mobilizacija sredstava iz istog fonda za tvrtku First Solar iz Njemačke. Da, hvala predsjedavajući, ja vas molim da podržite ovu mobilizaciju sredstava iz fonda zbog otpuštanja radnika iz e, tvrtke First Solar u Frankfurtu na Odri. E, taj zahtjev je u skladu sa e, kriterijima iz svibnja 2006. i sa uredbom iz 2006. uredbom Vijeća parlamenta o mobilizaciji sredstava iz Fonda za prilagodbu globalizaciji. E, First Solar je kompanija koja je proizvodila solarne panele u Njemačkoj. Otpuštanje radnika povezano je sa strukturnim promjenama. U prošloj godini Kina je sagradila ogromne kapacitete za proizvodnju solarnih modela i to je bilo onda povezano sa kolapsom cijena na svjetskom tržištu od 40%. Između 2005. i 2011. Uh, udio na tržištu se povećao Kine od 11 na 40%, a sa, od Njemačke je pao sa 60% na uh, 14%. Zbog toga je preko 1200, 1200 radnika moralo biti otpušteno. Ta otpuštenja su e, značila porast stope nezaposlenosti za 4% u, toj, u tom e, dijelu Njemačke. E, to područje je i onako već pogođeno većom stopom nezaposlenosti u odnosu na ostatak Njemačke. Tu imaju stopu od 11,9%, a u ostalom Njemačke 7,4%. Sredstava se traži 4,6 milijuna eura, a 3,5 milijuna eura bit će uzeti iz Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji. 875 radnika koji su otpušteni će sudjelovati u mjerama za njihovu reintegraciju u E, tržište rada to uključuje razno razne to tečajeve podršku pretraženja posla e, soci, socijalne pomoći i tako dalje ja vas savjetu, ja vas e, molim da podržite ovu ovaj prijedlog hvala lijepa hvala lijepa ako nema primjedaba ja vam se lijepo zahvaljujem sljedeća točka dnevnog reda su europski dugoročni investicijski fondovi. Izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Biću vrlo kratka u predstavljanju ovog mišljenja. Kao što znate, mi tu samo dajemo mišljenje, a e, nadležni odbor je e, odbor Ekon. Prva stvar koju naš odbor može reći da smo zadovoljni ovim predlogom komisije jer smo mi i tražili od komisije da da takav prijedlog. Komisija je dala prijedlog kojim, prema kojem bi se postigla harmonizacija, odnosno omogućila pravna osnova pre, pomoću koje bi se potaknulo javne i privatne investitore za dugoročna za investiranje e, projekata koji e, imaju dugoročnu profitabilnost za razliku od kratko i srednjoročne. mislimo, mi mislimo da je bilo važno dati mišljenje našeg e, odbora jer smo mi bili jedan od odbora koji je zatražio ovaj prijedlog od komisije. Mi smo uložili devet amandmana na prijedlog komisije. E, agencija ESMA koja će biti odgovorna za nadziranje E, moramo se pobrinuti da ona ima na raspolaganju potrebna sredstva jer smo suočeni situacijom da se e, agencijama u Europi daju zadaće, a ne i potrebna sredstva kako bi obavljale te zadaće. Mi ne želimo da se nastavi sa pravnom nesigurnošću u ovom području. Što se tiče ovih financijskih instrumenata, mi želimo biti informirani o tim dugoročnim financijskim instrumentima u buduće. Financijski okvir koji ćemo usvojiti neće riješiti problem e, neke probleme i mislim da je ovo vrlo dobar instrument kojim će se omogućiti e, mobiliziranje sredstava koja trenutno nisu mobilizirana kako bi se omogućilo financiranje dugoročno profitabilnih projekata. Hvala vam gospodine predsjedavatelju, samo vrlo kratko kako bih izrazio koliko je ovo pitanje bitno, dakle što se tiče potreba koje postoje u Europi o dugoročnim ulaganjima u infrastrukturu, a isto tako i što se tiče financijskih tržišta, jer tu postoji određena svota sredstava koje moguće, dakle prije svega srednjoročno i kratkoročno uložiti. To su su, to je pitanje gdje određeni detalji nisu još do kraja uređeni u ovom prijedlogu uredbe. Imamo dojam kao da se tu radi o marginaliziranom proizvodu, a to bi zapravo mogao biti središnji proizvod. I to naravno ima i veze sa drugim fondovima, fondove koje koje poznamo u Europi, koje se tiču financijskih ustanova, odnosi između financijskih ustava i banaka i mogućnost da imamo dugoročno isto tako fiskalno planiranje u državama članicama, a isto tako postoji tu i povezanost sa e, novim instrumentima. Mislim da se o tome već raspravila, možda ne dovoljno što se tiče problema derivata, jer ovo je upravo nešto što se jako tiče upravo tih financijskih instrumenata i mislim da trebamo pažljivo pogledati te instrumente, da trebamo biti oprezni i da nam možda tu nedostaje nekoliko začetnih mehanizama e, i detalja. A to je vrlo zanimljiv instrument, to može postati vrlo isto tako važan instrument, prije svega što se tiče područja infrastrukture gdje postoje velike potrebe. Solo un pequeño comentario porque estoy totalmente... Samo jedna kratka primjedba zato što se slažem sa vašim stavom. Istina je da postoje određene sumnje kada se govori o plaćanju prije nego što isteknu ova, ova, ovi instrumenti za dugoročna ulaganja. Komisija o tome govori kao nečemu što bi se trebalo raspravljati. Međutim, mi u odboru nismo u stanju unijeti sve te izmjene. Međutim, ukoliko imamo ideje, mogli bismo predstaviti odboru Ekon. Zato što se ovdje trebamo ograničiti na pitanja vezana uz proračun. Moram priznati da smo i tu bili nešto opširniji, međutim kao što kaže kolega postoje nejasni dijelovi. Hvala vam. Ivajlo, želiš li nešto reći o trijalogu? E, Ispričavam se, brzo smo došli do, do toga. Nemam previše stvari o kojima želim govoriti. Tek da vas obavestim o razvoju događaja. smo prvi sastanak trijaloga. Prošli smo kroz prva četiri članka i to kroz ona četiri nekontroverznija kada se govori o gornjim granicama i regionalnoj distribuciji nastavit ćemo u ponedjeljak. Dotad ćemo nastaviti nara, e, pripremati tekst sporazuma. Za sad ne vidim neka kontroverzna pitanja. Možda mm, ćemo nakon dva tjedna steći bolji dojam o vijeću o tome hoće li doći do većih e, razlika u stajalištima. Za sad predsjedništvo sluša, uzima u obzir naše stavove, međutim potreban nam je odgovor od strane vijeća za neki zaključak. Ovo je situacija dakle nakon prvog sastanka i nastavljamo u ponedjeljak na večer sa sljedećim sastankom u Strasburu. Hvala. Dolazimo do posljednje točke, to je prezentacija studije. Dajem riječ kolegici, hvala vam. Biću kratka u svom uvodu studije kako bi znanstvenici mogli iznijeti svoje zaključke. Studija je započeta na konaravskog proljeća. Zanimala me proračunska potpora zato što je riječ o proračunskim inekcijama u proračune zemalja primateljica to se treba analizirati radi dobra europskih poreznih obveznika. Cilj studije je analizirati splativost i strateške učinke ovih potpora. Treba imati na umu i ulogu parlamenta nakon usvajanja ugovora iz Lisabona te vidjeti kako se naše preporuke reflektiraju u nacionalnim proračunima. Osim toga važno je ustanoviti ima li ovaj financijski alat učinak na demokraciju, poštivanje ljudskih prava, smanjevanje siromaštva. Studija se fokusira na Alži, Regipat i Tunis, zato što su one primjenjivale ovu pomoć, a nakon arapskog proljeća možemo učiniti analizu stanja. Zaključak studije je da je potpora proračunima da nije učinkovita instrument za promociju demokracije, međutim utječe na gospodarski razvoj, što na koncu utječe na demokratizaciju. Želim pozvati istraživački tim da predstavi svoj rad. a. Ah, mm, hvala. Well, first of all, um, thank you very much for... Hvala vam što ste nam dali priliku da predstavimo glavne zaključke studija. Želio bih predstaviti sebe i kolegi, kolegicu, kolegicu Wilopsen. Mi radimo za konzultantski ured iz Rotterdama i ovu smo studiju izradili u prvoj polovici godina. Predsjedavajuća je spomenula naslov, riječ je o utjecaju proračunske pomoći iz EU-a u zemljama Južnog sredozemlja. spomenuli ste već da smo se koncentrirali na tri zemlje, to su Egipat, Tunis i Alžir. Od nas se tražilo da se fokusiramo na četiri glavna pitanja. Prvo je bilo je li proračunska pomoć Europske unije pretrpjela promjene nakon arapskog proljeća? Drugo pitanje je bilo jesu li odgovarajuće i rezolucije Europskog parlamenta utjecale na situaciju u ove tri zemlje? Potom kakav funkcionira sustav nadzora te Četvrto pitanje se tiče dugoročne potpore demokraciji, poštovanju ljudskih prava i smanjenju siromaštva. Dakle, to je bila struktura naše studije. Analizirali smo dokumente, tri put smo posjetili ove zemlje. U tim misijama smo sudjelovali moja kolegica Anja i ja i tamo su nas podržavali lokalni konzultanti. Prije nego što se fokusiram na ove tri zemlje, htio bih iznijeti niz uvodnih e, primjedaba. To se nalazi u drugom poglavlju naše studije. Prije nego što se pozabavimo odgovorima na pitanja, mislim da je važno da steknemo dojam o situaciji koju smo zatekli. Tu smo napravili sažetak događaja koji se tiče arabskog proljeća ovim zemljama. Potom smo napravili svojevrsni inventar onoga što se danas čini u tim zemljama na planu promocije demokracije. Potom smo analizirali revoluciju potpore proračuna od strane Europske komisije od 2000. 2001. su objavljene smjernice s tim u vezi. Dakle, napravili smo analizu kako se to e, razvilo i na koji način je uzelo u obzir razvoj demokracije u tim zemljama. Četvrta tema je bila analiza europske susjedske politike. Bavili smo se na načinom na koji se ova politika provodi u ovim zemljama. Oduzelo bi nam previše vremena da istaknemo sve važne elemente drugog poglavlja, ali evo želim istaknuti nekoliko pitanja Možete ih vidjeti u prezentaciji. Analizirali smo koncept demokracije, trebamo uzeti u obzir činjenicu da je za demokratsku tranziciju potrebno vrijeme. To nije nešto što će se promijeniti preko noći, a to pokazuju nedavno iskustva Egipta, da se situacija poboljšava, ali onda slijede razdoblja stagnacije povratka na staro, dakle nema jasno linearnog napredovanja. Potrebno je vremena i teško je postići konkretne rezultate unutar vremenskih okvira proračunske potpore, oni kakav traju godinu, dvije, odnosno tri, a često je za ove promjene potrebno i više vremena. Mi smo, dakle, mi koji smo izvan tih zemalja, ne smijemo pocijeniti ono što možemo učiniti. Vanjske snage mogu utjecati, ali ne igraju odlučujuću ulogu. Moramo uzeti u obzir kada pokušavamo odgovoriti na pitanje koji je bio učinak eh, ovih potpora na politički proces. S tim u vezi moramo imati na umu da se mora poštovati nacionalna suverenost ovih zemalja. Govorimo o demokraciji, vrlo često ulazimo u suverena prava ovih eh, zemalja što možemo učiniti kao vanjski čimbenici koji pokušavaju utjecati na situaciju u ovim zemljama. Moramo biti trezveni kada je riječ o tome što možemo učiniti na po pitanju demokracije, odnosno proračunske pomoći. To je bio politički kontekst. Drugo, kada je riječ o ovom instrumentu koji je razvijan početkom stoljeća, smjernice su objavljene 2002. Početku nije bio predviđen za promociju demokracije. Ono je bio stvoren kako bi se pomoglo smanjenje siromaštva, te kako bi se potaknuo gospodarski rast. Zato se taj instrument razvio. Ne možemo uzeti zdravo za gotovo da se instrument razvijen za jednu stvar može koristiti za promoviranje demokracije. Iako bismo htjeli da se on može iskoristiti, zato nisam uvjeren da je to ovdje slučaj. Moj drugi zaključak je da uvijek moramo napraviti jasnu razliku između promocije demokracije kao preduvjeta, odnosno promocije demokracije kao cilja. Došlo je do važnih promjena u proračunskoj potpori komisije i od 2012. imali smo samo dva cilja. To je, bilo smanjenje siromaštva i poticanje gospodarskog rasta. U smjernici 12 se dodaje treći cilj, a to je promocija demokracije. Dakle, smjernicama iz 2002. vidjet ćete da je to bio preduvjet, a ne cilj. Kasnije ću se time pozabaviti. Također moramo napraviti razliku između opće pomoći i sektorijalne proračunske pomoći. Kada je riječ o gospodarskom razvoju, tu odluke donosi zemlja primateljica pomoći. A e, tu se programi mogu razlikovati. Drugi instrument se bavi sektorijalnom pomoći, pokušava promovirati ovu politiku. Koliko program rada želite uključiti politička pitanja, onda je to lakše i relevantnije učiniti na razini opće proračunske pomoći, a ne na razini sektorijalne pomoći. Dakle, to su najvažniji dijelovi našeg uvodnog eh, poglavlja. On sadrži više elemenata. Tko želi može to iščitati. Kada pogledamo situaciju u Egiptu, tamo imamo pet programa sektorijalne pomoći koji su u tijeku koji se tiču obrazovanja, zdravstva, vode, okoliša i prijevoza. Programi su izrađeni prije arapskog proljeća, te se fokusiraju na pomoć sektorijalnim politikama. Ove ciljevi i ovi instrumenti i dalje vrijede, oni su na snazi, bez obzira na arapsko proljeće, i zato vidi, zbog toga oni nisu reformulirani, odnosno zaustavljeni, oni su još uvijek tamo i provode se. Dakle, vidimo da, se, da je provedba postala teža nakon Arabskog eh, proljeća. Mnogi su ljudi napustili svoje domove, ministri su se promijenili, nema jasnih eh, smjernica, implementacija je postala teža, međutim programi se nisu promijenili. Komisija je započela pregovore sa vladom 2012. i to o, pripremi ugovora koji će se ticati opće proračunske pomoći u ovoj zemlji. Namjera je da se i ovdje uključuje određeni preduvjeti koji se tiču demokratizacije, međutim izaslanstvo komisije nije nam reklo koji je bio točan sadržaj ovih e, pregovora, jer oni su još uvijek u tijeku. Govorimo o travnju ove godine. Međutim, jasno je da komisija neće potpisati taj ugovor prije nego to je Egipat postigne sporazum sa MMF-om o financijskoj pomoći i makroekonomskim politikama. Dakle, tada smo postigli vrlo mali napredak. Govorilo se o suradnji sa Svjetskom bankom, sa Afričkom bankom. Dakle, govorimo o više donora kada je riječ o Egiptu. To je bila situacija tada. A ovdje je primjer Tunisa. Situacija je drugačija od one u Egiptu. Zato što Tunisu dajemo pomoć već nekoliko godina, mislim je 2008. Potpora se fokusirala na gospodarski razvoj zemlje. Iznosi nisu bili ogromni, govorimo o 45 milijuna eura godišnje. To je malo kada to usporedite sa gospodarstvom Tunisa. A programi su provedeni uz pomoć drugih donatora. Nakon naravskog e, proljeća u ožujku 2011. donatori su započeli pregovore sa novom vladom Riječ je bilo i o pokazivanju političke potpore toj zemlji. Govorilo se o novom obliku opće proračunske pomoći. Tu su se politike fokusirale na socijalna pitanja, na jačanje, poboljšanje zaposlenosti, te na rješavanje nekih socijalnih problema aktualne vlasti. Riječ je i o nekim situacijama koje se nalaze u korijenu u začetku arapske revolucije. Dvije 2011. i 2012. se ta politika provodila, a 2013. je izaslanstvo Ruske unije započelo pregovore o novom obliku opće proračunske pomoći za pomoć ovoj zemlji. U travnju 2013. ustanovali smo da nema velikog napretka zato što dolazi do pogoršenja političke situacije. Siguran sam da u medijima pratite nestabilnost prisutnu u toj zemlji. Dakle, tri uključena donatora sada prate situaciju i žele vidjeti kako će se ova politička situacija razviti. Potom smo imali dva sektorijalna programa pomoći koja se tiču između ostalog voda. A ovdje je priča jedna kao ono u Egiptu, bile su razvijene prije političkih promjena, fokusirani su bili na sektorijalne ciljeve i tu se situacija nije promijenila kada je riječ o sadržaju. Potom Alžir, sasvim drugačija situacija, zato što je Alžir bogat kada je riječ o proračunskim e, izvorima, e, puno izvoze plina, imaju dobru poreznu politiku opća proračunska pomoć e, nikad nije niti razmatrana od strane Evropske unije, dakle to je naš zaključak. Međutim, postoji jedan sektorijalni oblik pomoći i jedan je u pripremi. Jedan se tiče vode, a drugi okoliša. Ovi programi pomoći nisu bili ustanovljeni zato što je vladi potrebna pomoć, već zato što Europska komisija želi promijeniti sadržaj programa suradnje s ovom zemljom. Govorimo o razvoju politika, o promjenama potrebnim određenim sektorima. I u i unutar takvih razgovora možete imati samo sektorne programe pomoći. Tu sam naveo na prezentaciji nema utjecaja arapskog proljeća, rekao bih da ga ima, ali vrlo malo. Dakle, to su te tri zemlje i analiza s njima u vezi. Rekao sam vam da smo analizirali četiri pitanja koje se tiču ovih zemalja. Dakle, krećem sada na e, drugi, na drugo pitanje, a ono se tiče rezolucije Europskog parlamenta. Napravili smo pregled rezolucija, pogledali smo koliko se rezolucija tiče proračuna, nema ih mnogo. Dakle, ne možemo o tome puno izvijestiti. Imali smo pet rezolucija koje su se bavile Egiptom, to nakon 2011. Jedna od njih je bila relevantna za ovu studiju. U toj rezoluciji se preporučilo da se proračunska pomoć mora ukinuti ukoliko ne dođe do napretka u ljudskim pravima, demokraciji i vladavini prava. Kada pogledamo kako su izaslanstva i komisija djelovali od 2011. smatramo da su djelovali u duhu te rezolucije. Je na razini opće proračunske pomoći uveli su određenu preznost. Pokrenuti su pregovori o toj pomoći, međutim nisu se preuzele nikakve dodatne obaveze sa novom egipatskom vladom. Mislimo da je to bio dobar pristup. Pogledali smo europske rezolucije kada je riječ o Tunisu i Alžira, međutim one se nisu ticale proračunske pomoći. Treće pitanje se ticalo nadzora i izvješćivanja. Kada se bavimo tim pitanjem u sklopu proračunske pomoći trebate imati na umu činjenicu da nije riječ o projektu, jer vi podržavate politike i aktivnosti ministarstava i vlade. I oni su odgovorni za nadzor i izvješća, izvješćivanje. To se nalazi u sporazumima između Europske unije i tih vlada. Dakle, kad je riječ o nadzoru i izvješćivanju, mi se bavimo tim pitanjem nakon što su se njima pozabavile od vlade ovih zemalja. Rezultati su mješoviti, međutim primijetili smo da zbog slabljenja vlasti 2011. i 2012. u te tri zemlje da je došlo i do srozavanja kvalitete izvješćivanja. Naša druga primjedba se tiče tome što oni izvješćuju. Vidimo da se uglavnom to tiče donošenja odluka, ne o ishodu tih politika, kao i utjecajima tih politika. Dakle, u tom smislu nadzor i izvješćivanje se može poboljšati to mnogo te ga je potrebno poboljšati. Što se tiče sektorijalne pomoći, Znači ranije sam rekao da se sadržaj nije promijenio, ni indikatori se nisu promijenili. U Tunisu, kada je riječ o općoj proračunskoj pomoći, ona je fokusirana na ispunjavanje kriterija, to su makroekonomska stabilnost upravljanja javnim eh, financijama, te makroekonomske i sektoralne politike. Fokusirali smo se na to, ti su, tamo su se indikatori. Indikatori se nisu promijenili. Fokusirali smo se na ishod, na utjecaj. Oni se mogu analizirati jedino srednjoročno i dugoročno, dakle ne samo unutar jedne godine. I četvrto pitanje, možda ono na koje je najteže odgovoriti, bilo je o tome što, što može opće proračunska pomoć i sektorilna pomoć učiniti kada je riječ o ljudskim pravima i smanjivanju siromaštva. Prva primjedba tiče se kratkih posjeta na ovim zemljama i u tim posjetima nije bilo moguće odgovoriti na ova pitanja zato što ona traže temeljitu analizu stanja, naročito kad dogovorite o smanjivanju siromaštva. Tu govorimo o srednjoročnim i dugoročnim utjecajima, te tu se moraju činiti podrobne studije, postoji određena metodologija razvijena za njih i one traju od 3 do 7 godina i te je za njih su potrebne stotine tisuća eura. Dakle, u kontekstu ove studije zapravo nije bilo moguće napraviti pravu analizu. Ono što možemo reći, a to je tek nekoliko općih e, primjedbi, a to ću se sektorijalne pomoći može se utjecati na situaciju u zdravstvu, kada je u upravljanju vodama, sigurno se tu može pomoći smanjenju siromaštva. Mislim ovdje na programe zaštite okoliša. Mora se promovirati uključivi gospodarski rast, to će to sve zasigurno može pomoći smanjenju siromaštva. Kada je riječ o promociji demokracije, već sam istaknuo da imamo određene zadrške o tome na koji način proračunska pomoć može biti učinkovita u promociji u izravnoj promociji demokracije. Možemo reći da postoje neke neizravne veze. Dakle, kroz proračunsku pomoć e, možete promovirati uključenje, sudjelovanje javnosti u upravljanju zdravstvenih e, tijela i slično. govorimo o demokratskom upravljanju javnim uslugama. To se zasigurno jača demokraciju u tim društvima. Međutim, to su neizravni utjecaj, neizravni utjecaj na promociju demokracije. Idem dalje, inače ću vam oduzeti previše vremena. Želim reći nekoliko riječi o preporukama koje smo izradili na kraju ove studije. Nisam to unio u prezentaciju. Materijali se nalaze na stranici 48 dokumenta. Nadam se da imamo iste brojeve stranice. To je stavac, stav 5.2. Imamo pet preporuka. Prva se tiče u vašem dokumentu, kaže govornik, to se nalazi na stranici 54. na stanici 56. Ispravlja se govornik. Nalazi se pet preporuka. Prva se tiče sumnji u prikladnost e, ovog instrumenta za promociju demokracije. Mislim da tu još nismo iscrpili temu, jer ako donatori zbilja žele koristiti proračunsku pomoć za promociju demokracije, da im to bude cilj ove proračunske pomoći, tada se treba razraditi kako će se to učiniti. Koji su aktivnosti, koji su uvjeti koje ćemo osmisliti kako bi ova pomoć bila učinkovita. I u smjernicama komisije koje se tiču proračunske pomoći ne nalazimo puno materijala o tome. Imamo to kao cilj, međutim nemamo razrađenu metodu. Druga preporuka se tiče Europske susjedske pomoći, odnosno dokumenata s tim u vezi. Ukoliko ih pogledate, e, sintagma proračunska pomoć se malo koristi, možda tek jednom. I sada kada postoji uvjerenost u komisiji, a možda i u Europskom parlamentu, da je promocija demokracije važan cilj europske susjedske politike, to se mora dodatno razraditi. Treća preporuka se odnosi osjetljivosti ove proračunske pomoći kada je riječ o političkoj situaciji u zemljama. Proračunska pomoć je osjetljiv, politički osjetljiv instrument. I kada dođe do velikih promjena u zemljama primateljicama, odmah dolazi do rasprave hoće li se nastaviti pomagati toj zemlji ili će doći do promjena. U politički nestabilnim zemljama donatori trebaju biti vrlo osjetljivi kada pružaju proračunsku pomoć. Četvrta preporuka se tiče Razlike između sektorijalne pomoći i opće pomoći, to sam već ranije istaknuo, kada donosimo zaključke o političkom utjecaju proračunske pomoći, moramo napraviti razliku između opće pomoći i one sektorijalne. Iako postoje sličnosti između ovih pomoći, ove sektorijalne su specifične i u politički nestabilnim zemljama može doći do revizije sektorijalnih politika. Peta preporuka se tiče važnosti nadzora ishoda. Mislimo da se u drugim zemljama koje primaju proračunsku pomoć često to slučaj da se ne spominje dovoljno utjecaj ovih politika koje se pomažu. Mislim da bi se na tom području moglo više toga učiniti. Hvala vam na pažnji. Okay, thank uh, Hvala vam. Htjela bih zahvaliti istražnoj skupini na njihovoj prezentaciji. Sigurna sam da će nam ova studija dati važan input u uh, daljem postupku donošenja zakonodavstava. Studija analizira u kojoj mjeri proračunska potpora Europskog parlamenta koju pružamo zemljama južnog sredozemlja se mijenja zbog arapskog proljeća i ukoliko je doprinjela demokratskoj tranziciji u tim zemljama. Mislim da studija daje odgovore na sva ta pitanja, te bih htjela upitati o tome smo zapravo raspravljali upravo da nema mnogo ljudi ovdje prisutnih, ali tu je moj kolega koji je bivši ministar vanjskih poslova i ako on želi možda nešto reći, Vajlo, želiš li nešto reći o studiji, budući da smo samo nas dvoje ovdje i možda bismo trebali dati primjedbe na ono što je izloženo. Hvala, studija je izuzetno zanimljiva. Imao sam mogućnost pogledati studiju i zahvaljujem vam na njoj. To je nešto o čemu često raspravljamo u parlamentu, dakle koja je učinkovitost, koji je oblik tih sredstava za potporu. To nije samo nešto o čemu se raspravlja samo u odboru za proračunsku kontrolu, dakle kada govorimo o učinkovitosti. Revizorski sud je nedavno izradio posebno izvješće Isto tako što se tiče Sjeverne Afrike, dakle južnog sredozemlja, i to sa dosta kontroverznim nalazima što se tiče učinkovitosti potrošnje prije svega u Egiptu. Vaše izvješće je jako zanimljivo. Obično je pitanje koje si postavljamo, a vi ste to donekle pokrili. Pitanje je li proračunska potpora dobar alat, je li to stvarno potiče angažman od strane država članica koja bi bila alternativa dakle financiranje konkretnih projekata, ali ponovno putem nacionalnih institucija koje nisu toliko zdrave kako bismo to mi htjeli e, vidjeti. Zatim što se tiče metoda izvještavanja, e, financiranja na europskoj razini, tu ne znam imate li vi neke konkretnije podatke, prije svega kada se to odvija putem proračunske potpore. Donosi li financiranje sa strane Europske unije neku veću transparentnost? Kakvi su rezultati toga, e, tih sredstava koji ulaze u nacionalne proračune? Isto tako sad raspravljamo o vanjskom mandatu Europske investicijske banke i to je dio susjedne politike koja je podijeljena između juga i istoka i jedna od vrućih tema o kojima upravo sada raspravljamo sa bankama i sa državama članicama jest postoje li potreba da se promijenje gornje granice. E, ima nekih prijedloga gdje se kaže da se više treba da se više treba okrenuti prema istočnom susjedstvu, a manje prema južnom i to bi bilo jedno zanimljivo pitanje. A argument je taj da uzreći u obzir ove političke promjene nam treba neko vrijeme kako bi se politička situacija stabilizirala, kako bi se rizik smanjio i kako bi banka mogla ponovno nastaviti sa e, velikim e, financijskim e, potporama. Ne znam imate li neke ideje što se toga tiče. Mikrofon, molim. Oh, yeah. <laughs> um, Kao prvo što se tiče Europske investicijske banke, nisam siguran pruža li Europska investicijska banka proračunsku potporu. Ne, ne radi se o proračunskoj potpori, ali oni kad kad pružaju bespovratne zajmove koje su povezane sa potporama, no oni rade na temelju jednog mandata gdje je politički rizik pokriven Europskim fondom za jamstvo. To znači da oni mogu pružati jeftinije mogućnosti financiranja za određena područja koja su određena i koja su zapravo u velikoj mjeri u skladu sa europskim prioritetima zapravo je ideja takva da se europske politike usklade sa mogućnošću Europske investicijske banke da financira određene projekte. Dakle, to se ne radi pomoću banke, ali to se odnose na ista područja gdje Europska unija pruža zajmove i kad kad se te dvije, dvije stvari spajaju i novac ide u iste projekte. Dakle, Europska investicijska banka daje zajmove za određene svrhe, ali to su zajmovi koji imaju i političku konotaciju, ne samo za banku, već i za Europsku uniju. Politički gledano mislim da je to manje osjetljivo nego pružanje proračunske potpore, zato što je proračunska potpora novac koji utječe u proračun i prije svega kada govorimo o općenitoj proračunskoj e, potpori, tu se to povezuje sa svime što vlada čini ili ne čini. I e, to je manje slučaj kada govorimo o pomoćima za određene projekte. Tu dajemo sredstva za posebne namjere koje su kad kad e, u potpunosti izvan proračuna i Europska komisija Europska unija određuje za što se ta sredstva e, koriste. Kad kad se ta sredstva isto tako provlače kroz proračun, ali ona su točno određena za određene svrhe. Ja bih rekao da je politička osjetljivost financiranja Europske investicijske banke zapravo niža nego u nekim slučajevima kada se pruža pomoć za projekte, zato što su zajmovi Europske investicijske banke komercijalni zajmovi koji se daju za vrlo specifične svrhe i e, u najvećim, najvećim broju slučajeva ne prolaze kroz proračun vlade. Stoga se mogu zamisliti da kada se radi o nestabilnim zemljama se mogu pružati i dalje zajmovi putem Europske investicijske banke iako se više ne pruža proračunska potpora i iako si čak postavljamo i pitanje što se tiče e, pomoći za projekte koju država primateljica provodi. No ja moram isto tako reći da nisam stručnjak za Europsku investicijsku banku, dakle to je ono što bih ja rekao na, kao odgovor na vaše pitanje. A vi ste također i govorili o vidljivosti europske pomoći u tim državama. Pa postoje dva aspekta vidljivosti o kojima možemo razmisliti, dakle možemo li to točno značiti ali tu se vide nekakve granice proračunske potpore. Kada govorite o vidljivosti, mislite najviše o rezultatima. No ipak jedna riječ o vidljivosti u smislu možemo li ju identificirati ili ne, a to je ono što se sa proračunskim potporama ne može. Sa godišnjim proračunskim potporama novac ulazi u proračun, čak i kada se radi o sektorskoj proračunskoj potpori je takva činjenica, možemo reći da se određenim stvarima raspravljalo i da se zbog toga donijelo i nove mjere, da su se osvojile nove politike, a to je isto tako i zbog doprinosa Europske unije. Dakle, na toj razini se može identificirati doprinosi Europske unije, ali nikad se može identificirati točan objekt, na primjer bolnica ili škola ili nešto slično, što je, što je financirano tim novcem. Jeste li imali još neko drugo specifično pitanje? Thank you very much. Is there somebody who wants to ask something? Hvala vam. Ima još netko drugi tko želi postaviti neko pitanje o studiji ili općenito o nečemu drugom? Netko možda iz podrške od asistenata. Ne, čini se da to nije slučaj. Mislim da je vaša vrlo opsežna prezentacija pokrila većinu naših pitanja. Želim zahvaliti gospodinu Kaltinu na njegovim dodatnim pitanjima kojima smo pokrili širok spektar svega. Hvala vam na vašem današnjem prisustvu. Ispričavam se u ime mojih kolega zbog ovih kasnih sati kada smo odlučili održati ovu prezentaciju, to je još jedan faktor koji se odrazio na broj prisutnih općenito, no nadam se da će imati i oni prilike pročitati studiju i naravno temeljiti dio njihovog budućeg rada na toj studiji. Mislim da je to vrlo dobar proizvod i cijenim vaše sudjelovanje u tome. Želim zahvaliti svima na vašem prisustvu i zaželiti vam ugodnu večer. Hvala